Thank Hvala. A evo, bez daljnjeg odlaganja, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Govorit ćemo o sigurnosnim aspektima odnosa između Europske unije i Azije. Hvala. Dakle, prelazimo na petu točku e, dnevnog reda, sigurnosni aspekti odnosa između EU-a i Azije i imat ćemo razmjenu gledišta sa Stevenom Evertsom, višim savjetnikom na sastanku Azija-Europa i sa Evom Pejsovom, višom analitičarkom iz Instituta EU-a za sigurnosne studije. Na samom početku ću vam dati par uvodnih riječi. Kao što znate, ovo je zajednička točka e, našeg dnevnog reda. E, i to nam pruža priliku za e, dobru e, raspravu o europskim strategijama i odgovoru i sudjelovanju u Europske unije prema miru i sigurnosti na području istočne i jugoistočne Europe. Azije. Ovo e, područje je jako važno za globalnu stabilnost i sigurnost, a to je prepoznato kao takvo i u europskoj globalnoj strategiji. Suradnja sa Azijom je potrebna na novim sigurnosnim područjima kao što je kibernetička sigurnost, hibridne pretnje, e, pomorska sigurnost kao i CSDP, sprječavanje sukoba, očuvanje mira, borba protiv terorizma, ekstremizma, sprječavanje e, širenja E, kemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja. Ne smijemo zaboraviti ni e, utjecaj globalnih izazova na stabilnost i sigurnost e, glede klimatskih promjena, energetske sigurnosti, siromaštva, pristupa pitkoj vodi i prijetnje od bolesti. 28.5.2018. godine vijeće je usvojilo zaključke o ojačanoj suradnji između Europske unije i Azije na području sigurnosti i e, tu se promiču temeljne e, vrijednosti, regionalna stabilnost, sprječavanje sukoba i jamčenje europskih gospodarskih interesa. Europske institucije i europske države članice moraju imati bolju suradnju i dosljednost u radu sa azijskim partnerima, u izgradnje kapaciteta i obuci E, zajedno sa e, Savezom država e, jugoistočne Azije. Također aktivna suradnja sa regionalnim forumom Saveza država jugoistočne Azije je u našem vlastitom interesu. Prošle godine se radilo na pitanju slobode plovidbe u Južnom kineskom moru gdje se govorilo o sporu E, između određenih područja glede francuskih, francuske i britanske e, mornarice, ali s obzirom na stratešku važnost e, ovih plovnih putova moramo promicati mirno rješenje ovog sukoba uz poštovanje međunarodnog prava. S obzirom na ulogu Europske unije u pregovorima o miru DPRK tu postoje mala očekivanja da će Europska unija djelovati kao e, medijator, ali može poboljšati ove pregovore. E, mnoge države članice e, imaju e, veleposlanstva u Pjongjangu i htjeli bismo da na taj način prenesemo poruku Europske unije sve dok ne dođe do konkretnih i dobrih rezultata u denuklearizaciji Eh, ako bude došlo do pozitivnog ishoda, Europska unija bi trebala biti spremna da eh, podrži provedbu sporazuma i eh, da zajamči humanitarnu i ekonomsku pomoć nešto kasnije. Dakle, toliko u ovom uvodnom dijelu. Sada ćemo imati razmenu gledišta. Evo, gospođo Fotiga, možda želite reći nekoliko riječi. Hvala. Najljepša. Ovo je naravno e, tema koju ćemo zajedno obraditi sa odborom za vanjske poslove i pod odborom za e, sigurnost i obranu i zato se želim zahvaliti gospođi Šuici koja da djeluje u e, ime odbora za vanjske poslove. Ja također želim pozdraviti naše cijenjene goste gospodina Stevena Everca, višeg savjetnika na sastanku Azija-Europa a također želim pozdraviti i gospođu Evu Pejsovu koju vrlo dobro poznajete, pretpostavljam jer je već sudjelovala na određenim sastancima Pododura za sigurnost i obranu. Već tri puta je bila sa nama i sva tri puta smo imali jako dobra izlaganja o e, izazovima s kojima se suočavamo, naročito kada govorimo o Kini i e, Istočnoj Aziji. E, ovdje ćemo dakle govoriti nešto više o Južno-Kineskom moru, kao što je već spomenuto. E, a nadam se da će nam e, gospođa Pejsova dati i dodatne informacije koje će nam pomoći da imamo što konkretniju raspravu ako sam e, dobro shvatila, nije došlo u ovom e, dijelu e, do izmjene redoslijeda govornika, pa zato predajem riječ gospodinu Evercu. Hvala najljepša. Evo, veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku razmijeniti mišljenja o ovoj važnoj temi. Mislim da je ovo zapravo tema o kojoj se nije dovoljno razgovarala, ali o kojoj će se sve više i više razgovarati, pa mi je drago što imamo tu priliku danas učiniti kako bismo vidjeli što je do sad učinjeno i što je još pred nama. E, možda na samom početku trebamo se zapitati zašto, zapravo koji je naš interes poboljšati e, ovu suradnju. Na samom početku trebamo reći da Europska unija i e, azijski partneri imaju zajedničke interese jer mi živimo u jednom svijetu gdje je važna globalna sigurnost. Ono što se dešava u Aziji ima utjecaj na Europu i obratno. E, to također ima utjecaj i na gospodarsku e, situaciju i vrlo često govorimo i o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Azije koje je jako važno. E, ulaganja, na primjer, koja imamo, to je sve nešto što ovisi o stabilnosti E, regije. Zato je gospodarstvo i sigurnost nešto što je usko povezano. E, naravno, ovaj današnji svijet se jako brzo mijenja, razvija i postoje različiti trendovi sa e, kojima smo svi upoznati. Postoji i promjena težine sile E, i moći e, u svijetu i znamo kakva je uloga i Sjedinjenih američkih država koja također utječe i na interese Europske unije i dakle sve su ovo razlozi zbog kojih imamo ovu današnju raspravu. Također postoje određena očekivanja e, od naših azijskih partnera koji traže veći angažman od strane Europske unije, možda veći u od e, SAD-a i drugih partnera i mi zato želimo tu dati neku dodatnu vrijednost ovom našem angažmanu kako bismo e, ispunili ona očekivanja koja tu postoje naročito na području sigurnosti i obrane i mislim da je to područje na kojem možemo igrati ključnu ulogu E, evo spomenute su zaključci vijeća od prošle godine u kojima se govori o europskom angažmanu vizavi Azije. Mislim da je ovo nešto na što trebamo gledati kao na dvosmjernu ulicu. Dakle, postoji angažman i obveze Europske unije prema Aziji, ali i obratno i moramo vidjeti što zajedno s našim azijskim partnerima možemo postići e, i u Europi i u Aziji, ali isto tako i na globalnoj razini. Naravno, naravno ne počinjemo od nule jer smo već u prethodnim godinama postigli dosta toga, uložili smo dosta napora u našu suradnju. E, često se spominje e, spominje naša uloga od prije nekoliko godina e, u pitanju mirovnog procesa i mislim da je to sada nešto što e, je prepoznato i priznato svugdje. E, mi imamo e, raznorazne dijaloge sa Kinom, uključujući dijalog sa ministrom obrane i prepoznali smo naš zajednički interes u izgradnji ovog partnerstva. Također imamo i sa Japanom redovne razgovore kako bismo vidjeli na kojim područjima možemo više surađivati glede vojnih i civilnih misija kao i e, E, opće e, sigurnosne e, suradnje u okviru partnerstva koje smo potpisali. Južna Koreja, tu imamo već sporazum koji je potpisan i šaljemo tamo brodove u okviru misije Atalanta. Imamo velik broj brodova. Pakistan također želi surađivati s nama u jednom širem kontekstu u okviru Atalante. Tu su dakle zemlje Azije ključni partner Europske unije i već e, nekoliko posljednjih godina smo ojačali našu suradnju, sigurnosnu suradnju, naročito po pitanju borbe protiv terorizma, što je jako važno za Europsku uniju, e, kao i e, po pitanju borbe protiv prirodnih nepogoda. Zatim vojni kapacitet, evo Eva će o tome sigurno nešto više govoriti. To je nešto na čemu se sve više i više radi sa Azijom, naročito glede pomorske sigurnosti od 2013. godine se odvija taj dijalog koji se usredotočuje na razmenu iskustava na, i na regionalnu perspektivu, nadzor e, mora, e, dijeljenje e, resursa i tako dalje. Što se tiče foruma o suradnji između E, Azije i Europske unije. Tu također smo se usredotočili na pomorsku sigurnost u okviru radnog programa za 2020. godinu i e, također e, mi smo organizirali i smjernice za CSDP sa Azijom kako bismo mogli našim partnerima prenijeti poruku da je moguće na ozbiljan način zajamčiti sigurnosnu suradnju na regionalnoj zini. ali samo ako smo se svi dogovorili o svim zajedničkim aspektima. To je nešto o čemu se ne govori tako često kada govorimo o Kini, Japanu ili drugim zemljama. Mi smo također rekli da smo spremni surađivati sa svim tim zemljama i e, želimo sudjelovati kao promatrači u različitim e, radnim skupinama koje rade na razvoju strateških partnerstava sa Azijom, a tu se radi o jednom cjelokupnom političkom cilju. U okviru FSC e, zaključaka tu također želimo raditi na vojno-vojnoj suradnji. Svi znaju da je to jako važno, naročito za Aziju Prethodni e, predstavnik ove suradnje je vrlo vredno radio na tom području i uspostavio je dijalog sa kineskim establishmentom e, i upravo ti krugovi ponekad su dosta skeptični što se tiče doprinosa Europske unije, a ovdje je pokazano da u pitanju Mijanmara i drugih e, je naša pomoć bila jako važna i general Kostarakos je jako poznat u cijeloj e, Europskoj uniji, njegov rad je e, poznat. Imali smo prošle godine japanskog e, zamjenika koji je bio zadužen za obranu u Japanu i on je govorio o novim načinima suradnje u okviru CSDP-a Postoje e, različiti primjeri ove vrste suradnje koje smo predstavljeni već u e, rujnu prošle godine i u Briselu i u, e, u okviru misije Atalanta. To je nešto što je jako važno za sve nas. Znamo da misija Atalanta funkcionira po jednom načelnom mandatu, ali isto tako i u okviru zajedničkog dogovora s naših partnerima. Što se tiče budućih prioriteta, ja ovdje mogu nabrojati tri. E, najprije mislim da moramo ići dalje od samih seminara i dijaloga. Moramo preći na operativnu suradnju. E, I tu se postavlja ogromno pitanje kako to doista postići. E, u Aziji postoji ponekad upetnik kada se govori o koristi tih seminara koje se organiziraju u okviru Europske unije o sigurnosnim pitanjima, ali mi vrlo dobro znamo da mi imamo određene interese u toj regiji i da možemo e, dobro surađivati, ali se postavlja pitanje e, do koje mjere to u tome možemo pomoći našim azijskim partnerima. Osim ovog vojnog područja možemo ostvariti bolju suradnju sa stručnjacima država članica i nadležnih agencija na području kibernetičkih prijetnji i e, terorizma. Trebamo više surađivati sa e, azijskim agencijama koje se nalaze izvan Azije. Mi smo do sada surađivali dosta sa ljudima koji se nalaze u Aziji, ali postoje određeni partneri koji su jako važni i sa kojima je e, razgovor bitan na koji se nalaze izvan Azije. Dakle, i to je također dvosmjerna ulica. Postoje konkretni načini da se to postigne. Mutual interest to see more Asian participation in UN uh, PKOs. They need trade. Potrebno im je obuka, i Europska unija sa svojim državama članicama bi svakako to mogli učiniti. I treće, i napokon mislim da moramo bolje komunicirati o onome što radimo sada i što želimo raditi u budućnosti. I ono što Europska unija može učiniti u ovom području nije dovoljno poznato. I to je kolektivni zahtjevi, kolektivni napor i nešto što pokušavamo ostvariti u ovom području jest partnerstvo području sigurnosne suradnje. I mi zapravo na taj način e, želimo e, nastaviti e, raditi i u budućnosti sa našim partnerima i nadam se da će to dati više vidljivosti našim naporima. Na tome ću se zaustaviti. Hvala lijepo. Sada dajem riječ e, gospođi Pejsovoj, Jevi Pejsovoj. Ona je viša analitičarka iz Instituta Europske unije za sigurnosne studije. E, hvala lijepo predsjednice. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje i također sam jako zahvalna e, Stevenu Evercu što je objasnio kakva je trenutačna europska politika prema Aziji, kakvi su trenutačno trendovi, zato što ću, zahvaljujući tome, ja se moći usredotočiti na nešto drugo i vjerujem da sam zbog toga i pozvana ovdje. To je nešto o čemu se rijetko govori, a to su skriveni aspekti odnosa Evropske unije i Azije. Prije nego što dođemo dotle, htjela sam vam dati pregled konteksta koji se mijenja, geostrateškog okruženja koje se mijenja, koje trenutačno oblikuje odnos između EU-a i Azije, a zatim ćemo govoriti o utjecaju Europske unije. E, Zacijelo ste čuli pojam Indopacifički. pacifički zato što ovi drugi e, e, pojmovi koji su se ranije koristili, koristili su se nakon hladnog rata i tako dalje. Ali ne radi se samo o pukoj promjeni naziva i <clears throat> pojma. Radi se o novom konceptu e, koji Aziju približava sve više i više Europi i mijenja stratešku ravnotežu prema zapadu, prema i Indijskom oceanu. A što se tiče tematike, više se fokusira na pomorsku sigurnost i na sve ove teme o kojima je Steven već govorio također se fokusira na ekonomski aspekt, odnosno na trgovinu, na povezanost, trgovinsku povezanost, ali i na funkcionalna svakodnevna pitanja koja su nam svima potrebna. Sve je započelo sa Kinom i njihovom velikom inicijativom Belt and Road. zacijelo ste svjesni koliko je važan taj projekt i znate kako ga Kinezi nazivaju. Nike je govorila o Kini i Africi, dakle već imate sliku o tome, ali samo sam htjela reći da to nije u potpunosti novi e, koncept. 2013. godine smo ga počeli koristiti kada je trgovinska, zapravo trgovinska politika već 20 godina vodi diplomaciju kinesku i ono što oni žele je jednostavno ulagati uz svoje trgovinske puteve. Ali u čemu je problem? Problem je u, dvojnoj, u korištenju te infrastrukture, kao što su luke i tako dalje. O tome smo puno govorili, tako da sada neću ulaziti u detalje. Ali samo želim reći da je to nešto što se Europe direktno tiče. A kao odgovor na inicijativu Belt and Road pojavilo se buđenje demokratskih zemalja e, vezano za koncept koji se naziva slobodni i otvoreni Indo-Pacifik. To je najprije počeo Japan, a zatim su krenule i strategije. I japanske strategije, sigurnosne i američke strategije. E, to je koncept koji želi revidirati vrijednosti koje imamo. Zbog čega? Zbog toga što smo svjesni da Kina predstavlja e, opasnost, da panjak transparentnosti predstavljaju također opasnost. To je također e, vezano i za rast i važnost Indije kao sigurnosnog igrača. To su također i kinesko-indijski bilateralni odnosi i napokon ono što se naziva kvadrilateralni sigurnosni dijalog, odnosno kvada, to su Japan, Indija, Australija i SAD, ali nisu svi uspjeli stati u ovu kartu. To je također vezano i za vrijednosti. Vrijednost, to bi to bi trebale biti vrijednosti promicanja od slobode plovidbe do slobodne trgovine, do liberalnih vrijednosti, zatim uključivanje, uključenosti, otvorenosti i tako dalje. Dakle, nešto što je neodređeno, ali ide u tom smjeru. Ono što se na kraju događa jest to da imamo vrlo volatilnu sigurnosnu situaciju. Koji je rezultat toga? Ja vas sada neću plašiti bipolarnošću tipa hladni rat, ali ono što možemo učiniti jest napraviti razliku između dviju kampa koji su neka vrsta strateških rivala. Osim toga, također imamo postojeće tenzije o kojima smo govorili, DPRK, zatim Južno-Kinesko more, Tajvan, tu su sve prisutne napetosti. I također imamo multilateralni forum koji je postoji, ali koji se sve manje i manje čuje i, gubi na važnosti. Ako gledamo i promatramo nestabilnost, odnosno nesigurnu klimu, zbog nesigurne klime države žele poduzeti dodatne mjere. Ja ne znam da li vi ovdje sada možete detalje ovog grafikona, ali radi se zapravo o uvozu oružja u azijskim zemljama kao što zacijelo znate, Azija je kontinent koji najviše troši, dakle sa najvećom potrošnjom, trenutačno troši 27%, dakle predstavlja 27% globalnog, globalne potrošnje na vojnu opremu. A mi smo Također svjesni smo da je nesigurnost jako dobra, da nesigurnost nije dobra za, za, za poslovanje, ali je nesigurnost dobra za jednu vrstu poslovanja, a to je proizvodnja oružja. Zatim SAD je najveći izvoznik, zatim je Rusija najveći izvoznik, a i možemo primijetiti da se dinamika, obrambena dinamika mijenja i potreba za, obrambeno, za obranom je toliko velika da zemlje počinju ulagati u vlastitu obranu, ali istovremeno postaju izvoznici, što ne samo da mijenja čitavu globalnu industrijsku dinamiku, zato što imamo Rusiju i Kinu. Naime, Rusija je uvijek bila izvoznik, ali Kina je novi izvoznik oružja Radi se o dvijema zemljama koje postoje između ostaloga konkurenti europskoj evropskoj industriji, a to se jako lijepo može vidjeti u slučaju Koreje koja sada izvozi u Ujedinjenu kraljevinu, na primjer, ali isto tako bilo bi naivno reći da je trgovina oružjem bilo kakvo poslovanje. Naime, vrsta zemalja koje, koje vidimo da međusobno surađuju, na primjer Kina koja izvozi u Rusiju, Pakistan, Bangladeš, pa zatim u Nigeriju i tako dalje. Dakle, radi se o novim vrstama poveznica, o novim vrstama odnosima. ono što je zanimljivo je vidjeti da se Japan okreće prema proizvodnji proizvodnju oružja unatoč svojim svojoj pacifističkoj prošlosti i unatoč svojoj pacifističkoj ideologiji. E sada što to znači za utjecaj Europske unije i za težinu Europske unije? Za ste iz onih žutih dijelova na grafikonu uspjeli shvatiti kamo, na što ciljam. mi želimo vjerovati, a i to je djelomice i istina, da je diplomatski paket Europske unije trodjelni. Dakle, ekonomski, politički, normativni, mi dakle imamo ekonomsku težinu, imamo strateške partnere, mi smo članica, imamo funkcionalnu suradnju i tako dalje. Ali zapravo evropske zemlje imaju značajan udio a, kada je riječ o uvozu oružja iz, azijskih zemalja. I um, na ovoj karti je djelomice ponovljeno ono što smo vidjeli na prethodnim kartama. Ali ono što najviše iznenađuje ovdje, naime vidimo postotke, postoci se razlikuju u odnosu na ukupnost proračuna, ali u mnogim zemljama Južne Jugoistočne Azije imate preko 50% taj postotak, odnosno više od 50% oružja dolazi iz Europe. Ono što je također iznenađujuće, možda čak i više, E, jest e, položaj e, južno, kineskog mora. Dakle, govorili smo ovdje o sedam zemalja koji ovdje sudjeluju, ali isto tako možete vidjeti da Europa izvozi oružje u sve te zemlje i to bez diskriminacije, uključujući i u Kinu koja bi trebala biti naj, najproblematičnija zemlja kada je riječ o ovom konfliktu. Time dolazimo do sljedećeg pitanja, a to je pitanje da li mi potičemo utrku na oružanju i koje je zapravo strateško promišljanje Brisela? Koje, koje je stajalište Brisela kada je riječ o ovim veoma osjetljivim pitanjima? I to je između ostaloga i bilo središnje pitanje koje smo postavili u ovoj publikaciji koja je obavljena u studenom, a možete naći nekoliko primjeraka na ulasku. Dakle, ovo je doslovce naše istraživanje Dakle, 17% kineskog proračuna, odnosno 17% oružja dolazi iz Europske unije. Kako je to moguće? Jer mi imamo embargo na oružje, imamo takozvanu tehnologiju za dvojnu potrebu, dakle tehnologija koja se može koristiti za civilne i vojne svrhe. Dakle, to su sva ona naša načela. A tijekom godina mnogo takvih proizvoda je uvezeno. Neću sada ulaziti u detalje, ali zrakoplovi, dronovi, kemijsko oružje koje se koristi za kontrolu prosvjeda, eksplozivi, oprema za oružje, sonari i tako dalje. Evo, to, sve, to, to je sve u ovoj publikaciji koja se zove Guns, Engines and Turbines. I ako želimo nešto učiniti, čini se da je sada već malo prekasno, zato što je Kina jednostavno postala jako moćna i jako snažna e, zemlja, zahvaljujući vlastitoj obrambenoj industriji. Dakle, osim opipljivih postoje i neopipljivi aspekti, a o tome je čak i teže govoriti, zato što tu govorimo o raznim istraživačkim projektima, o takozvanim joint venturima i to u strateškim, u strateškim sektorima. E sad, je li to dobra ili loša vijest? Bismo li trebali biti zabrinuti? Jer e, očito održavamo veze s negativcima. Je li to dobra vijest? Zato što možemo vidjeti da očito postoji evropski utjecaj koji se može iskoristiti ako želimo i ako smo u stanju to učiniti. Mislim da bi bilo naivno reći da je trgovina oružjem uobičajeno poslovanje i da je sve po starom. O tome se stalno, to se stalno ponavlja na kraju krajeva i u državama članicama i u cijelom svijetu. I postoji veliki jaz između politike Europske unije i politike država članica Europske unije. Zbog čega dolazi do jedne ambivalentne pozicije, jer kada gledamo izvana, ponekad je jako teško govoriti i portretirati Europsku uniju kao nešto što je faktor stabilizacije ponekada smo suočeni, govorimo o ovakvim temama diljem svijeta i postavljaju nam se vrlo osjetljiva pitanja vezana za ove teme. Naravno, postoje pokušaj koordinacije, to naravno nije ništa novo. Zajedničko stajalište Europske unije iz 2008. godine govori o glavnim kriterijima za trgovinu uzimajući u obzir poštivanje ljudskih prava i tako dalje. Ali postoje čitav niz instrumenata koji se ne mogu primijeniti i ne postoje kontroli, mehanizmi kontrola. Što se tiče ove dvojne upotrebe, to je još teže kontrolirati i nositi se s time. Zato je bolje da ne, da ne ulazimo u ta pitanja, pa ću se vratiti na ovo o čemu je govorio Steven. I pokušat ću pozitivno tonirati ovaj kraj govora. Naime, Evropska unija smatra se važnim sigurnosnim igračem, upravo zato što se strateško okruženje na svijetu mijenja. Mi više ne možemo računati na SAD oni ne mogu biti jedini e, jamac sigurnosti. Japan, Australija i tako dalje, e, to su zemlje koje e, očekuju veće sudjelovanje Europske unije u regionalnoj sigurnosti. Zatim imamo nepore EDF-a i PESCO-a. Dakle, ti napori su jako dobro primljeni upravo zato što pokazuju da se Europska unija mijenja i da mijenja svoj status, klasični civilni status, a na globalnoj sceni i spremna je učiniti sada nešto konkretnije. I upravo su tu ti funkcionalni operativni ciljevi nešto što moramo definirati. I na tome ću stati. Hvala. I Želim zahvaliti našim panelistima na njihovim izlaganjima. Ona su vrlo zanimljiva, malo ona i uznemirujuća. Surely, I like to encourage. Željela bih također potaknuti članove koji su prisutni da se jave. Gospodin Paskuli. Ja sam po definiciji prvi, zato što naše kolege iz EPP-a nisu ovdje jedino ako se gospođa Šuica ne javi. Dakle, ja vam zahvaljujem na vašim izlaganjima. Ovo su podaci koje ne možete, na koje ne možete samo tako. Morate ih istraživati, morate ih tražiti. Govorili ste o promjeni. Um, promjeni naglaska o geopolitici uh, i govorili ste o tome kako Evropska unija postaje sve atraktivnija drugim centrima moći. I ja se slažem s time. I stoga vas postavljam sljedeće pitanje. Jesmo li mi sada opet u nekoj globalnoj borbi, bitci između dva super, između dvije super sile, Kina i SAD? Imamo li mi u tome vlastite interese? Ili, naši interesi u potpuno, ili se naši interesi u potpunosti poklapaju sa SAD-om. Jer ja SAD razumijem, ali pokušavam razumjeti i Kinu, samo što moram reći da razumijem SAD. SAD bi želio usporiti ili ako je moguće eliminirati kineskog konkurenta, e, spriječiti da Kina postigne i dostigne status e, supersila, ali to je njihova bitka. Gdje smo mi u toj bitci? Očekuje li se od nas e, da budemo 100% na strani SAD-a ili imamo vlastite interese s Kinom? u kojoj mjeri nam je važna konkurencija, u kojoj mjeri nam je važna suradnja i to ne samo u vojnom sektoru. Mislim da nam je potrebna finija analiza kada je riječ o tome koja je naša uloga i koji je naš status u toj borbi, u tom rivalstvu ovih dviju supersila. Hvala lijepo, gospodin, gospođa Lozin. Hvala. Ja ću govoriti na njemačkom. Moje prvo pitanje postavit ću gospođi Pejsovoj. Vi ste govorili kako bi Evropska unija trebala imati snažniju ulogu. I da bi države članice individualno trebale osnažiti svoje uloge. U tom smislu imam dva pitanja. Mislite, da mislite li da bi to trebalo dobiti oblik neke vojne misije u okviru zajedničke politike, zajedničke sigurnosne i obrambene politike, a ako ne, na što ste onda mislili, na što ste ciljali kada ste govorili o osnaženoj ulozi Europske unije? A drugo, nedavno Gavin Williamson, koji je ministar obrane Ujedinjene kraljevine, on je održao govor koji se čini dovoljno, koji se čini prilično a koji je govorio o osnaživanju Europske unije u azijskom prostoru, odnosno uloga Europske unije u azijskom prostoru. A na taj način se suprotstavio francuskim namjerama. Citiram, ovdje je jedan članak koji se pojavio u dnevniku naj e, najuglednijem dnevniku koji brani konzervativne poglede u Njemačkoj i gdje stoji kako e, francusko-britanski napori predstavljaju neku vrstu osi koja u Aziji omogućava da se širi njihov, e, njihov politički utjecaj, a Njemačka pak nema nikakav interes u podupiranju francusko-britanskih napora. I Također, Njemačka smatra da bi se naša prisutnost tamo trebala osnažiti na druge načine koji ne uključuju a, da, evropske, inter, evropske instrumente. Dakle, Francuska želi potpisati sporazum za svoju vojnu industriju, a na taj način se isključuju interesi Njemačke i drugih država članica. A German, Herman Müller je potpisao taj članak i tu analizu. Naime, radi se o jednom novinaru koji je dosta upućen u strateška pitanja. Hvala vam što ste nam dali ovaj pregled situacije. Pokazuje da nema Europe. A kad je ima, da krši vlastita pravila. Zajedničko stajalište o izvozu oružja. Ja sam dosta radila na tome da to bude obvezujuće još tamo 2009. Ali baš briga države članice, o to ste nam danas pokazali. Dakle, nema tu Europe. I e, vi ste se pitali što, koje je tu strateško razmišljanje. Pa u glavnim gradovima je to novac. A u Briselu sada nema strateškog promišljanja, ako ima, baš nas briga. To vam sada pokazuje kako su dovedeni u pitanje, dakle, strateški interes Europe i građana i to od strane država članica. I to ovako na očigled. Ovaj dual use eh, kudikam opasnije od konvencionalnog eh, oružja. Dakle, mogućnost da se bolje nadzire društvo, treba kriviti države članice zbog ovoga što se događa. Oni su tupali e, sa, svojim jeftinim dakle, cijenama, oni izvoze diljem Europe, tako i u mojoj zemlji. Moje pitanje je vama, niste se dotaknuli nuklearnog pitanja. Kada pogledamo ovaj rivalitet koji ste istaknuli, ako tu stavite i ovu nuklearnu opciju, koliko bi to moglo biti grozno za čitavo čovječanstvo, naročito za Evropsku uniju, jer tu je Pakistan s nuklearnim oružjem i Indija Mohamed bin Salman eh, nedavno tamo posjetio tu zemlju. Oni surađuju dakle sa Saudijskom Arabijom. Imaju vlastiti arsenal. Oni su zato platili. Mogli bi platiti i više. Da vidimo što se dolazi, pa povlačenje iz nuklearnog sporazuma. Kakva je uloga Kine dakle, o, kad je riječ o ovom povlačenju iz porazuma SAD-a i Rusije. Možete to malo elaborirati? My question to both or maybe slightly more Mrs. Eva. E, imam e, dva pitanja za naše goste. Little bit more about areas of security. Uh, Zanima me područje suradnje. Dakle, na rješavanju sigurnosnim pitanjima, dakle odnos e, Rusije i Kine, dakle obrana i sigurnosna pitanja. I dakle evo dajem riječ e, gospodinu Evercu. Dakle, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje i gospođi Pejsovoj, dakle iz Instituta za sigurnosne studije. A evo puno kratica Hvala vam. Pokušat ću vam odgovoriti na ovo pitanje koje su vezana uz moje izlaganja. Tu su i, pitanje i pitanja upućena izravno Evi, a evo zaslužuje se pohvala dakle što se o ovom pitanju raspravlja, dobro je to prezentirano, argumentirano i ovo je dobro pitanje za države članice da dobro porazmisle o posljedicama. Odgovori nisu baš tako jasni, oni idu u različitim pravcima. Nema tu samo jedne poruke u izlaganju, ima ih više. To je poticaj za danju raspravu. Što se tiče geostrateškog pitanja, dakle što je sa evropskim, evropskom pozicijom, a ona se tu bori za prevlast. To se kristalizira u brojnim područjima. To je sada trend u globalnoj politici, a naročito u Aziji, upravo zbog Kine. Trebali bismo ovdje braniti evropski interes. Ne prilaziti s ovim binarnim pitanjem na kojoj ste strani, pa mi smo na evropskoj strani, braniti evropski interes i vrijednosti. U slučaju Azije. Želimo zadržati otvorenost, stabilnost, sigurnost eh, na Azijskom Pacifiku. Ne želimo se pridružiti ovom ili onom igraču. Nismo u tome eh, sami, već i većina azijskih partnera bi također optirala za to. Mm, bit azijske politike nije i ne odabrati stranu. Pa to znači poštovati pravila, a ne birati strane. Imamo dakle i tendenciju da se dakle jača ovaj pristup prema Kini. Dakle, ovaj, tu su tri sloja dakle suradnja. Na nekim temama jako dobro surađujemo, dakle borba protiv klimatskih promjena, drugi neki međunarodni sporazumi. U nekim područjima trebamo naporno pregovarati. Reciprociteti ulaganja, druga pitanja. A tu su teme gdje se međusobno natječemo. I tu moramo biti jasni. Dakle, moramo razlikovati ovu situaciju jer e, primjerice SAD se stavlja u jednu košaru i tako razgovara. Mislim da to za nas nije dobar pristup. U tom kontekstu pa riječi samo o Kini i Rusiji. Nemamo interesa da budu bliži nego li su bliski. Nekada vidimo ovo neko približavanje, dakle Moskve i Pekinga. No, to se može dogoditi ali općeniti strateški interes naše strane bi trebao biti da se ne učvrsti savez Rusije i Kine. Možda nije to tako jako kako ljudi misle. Dakle, Europska unija, Kina, Rusija, Kina. mimo izbjeći lobiranje strana i bavimo se vrijednostima i pravilima do kojih nam je stalo. Imamo partnere za to, dakle, Indija, Australija, Južna Koreja, ma ni oni kao ni mi ne žele da se situacija tamo pogorša, da se biraju strane. Gospodža Pejsova. Slažem se da bi bilo jednostavno gledati na, ovaj, na bipolarnost, dakle Kina i SAD. Vidimo neku vrstu bipolarnosti, odnosno razlika. Ali tu govorimo o vrijednostima koje one predstavljaju. Da, ukoliko se zalažemo za vladavinu prava u odnosu na anarhiju i opasnost od anarhije koja proizlazi iz ove merkantilističke politike Kine, ali onda na strani SAD-a imamo čitav niz eh, zemalja koje tu imaju neki vlastiti interes. Dakle, nalazimo se u policentričnom svijetu gdje svi dionici brane svoj interes i svoje susjedstvo. Naš interes je da ostanemo na strani vladavine prava i mislim da je taj front kudi kamo veći nego što možda mislimo, samo trebamo zato pronaći odgovarajući alat. Slažem se, e, kada je riječ o Rusiji i Kini, tu nekada prenapuhujemo stvari, jer to se čini kao nešto evidentno, jer oni su na e, drugoj strani ovih vrijednosti. Ali kada pogledamo stvari izbliza, vidimo da se oni natječu, uglavnom se ne simpatiziraju, minimalno surađuju bilateralno, i imamo dakle organizaciju za suradnju iz Šangaja i natječu se u središnjoj Aziji. Imaju, velike, imaju različite pristupe. Pozivam vas da pročitate još jednu publikaciju koju su izradili moji kolege koja se bavi upravo tom temom, dakle industrija obrane Kine i Rusije. Gospođa Lozing, dakle, pitanje, dakle koju vrstu vojne misije bismo mogli zamisliti u toj e, regiji. Ono što pada na um jest upravo dakle pomorska sigurnost, e, misija dakle opće naravi koja bi se oslanjala dakle na već poduzete napore, primjerice operacija Atalanta, dakle imamo politički mehanizam koji nam omogućava da prikupimo snage a onda bi se ova misija i mandat mogli produžiti. Ne mislim pritom na Atalantu, doslovce govorimo o mogućnosti, dakle jednoj misiji koja bi bila simboličke prirode, dakle u obranu slobode navigacije. Možda ne onako kako to rade Amerikanci, već e, više u skladu s onim što rade Francuzi, to se već poduzima, dakle misija u Ivana Orleanska, dakle imamo smo tamo prisutnost Evropljana. I to je bilo dovoljno za brojne azijske zemlje da vide da Europa ima u toj regiji svoje interese i da će nešto poduzeti. Potom bi se mogli prisjetiti tu nekih drugih upotreba, ali to nisu vojne, vojne misije i e, nema potrebe za tim. Ima tako puno vojnih e, dionika u toj regiji da bi naša snaga trebala biti to da budemo različiti, dakle da provodimo vladavinu prava, da se nje držimo, da govorimo o suradnji, dakle primjerice podjela rizika, pomorska sigurnost i to bi bila doista sjajna dodana vrijednost. Što tiče prisutnosti Ujedinjene kraljevine, tu smo imali reakcije, dakle, vezano uz pomorsku sigurnost. Dakle, ta ideja je brojno zabavljala. Ujedina kraljevina je već prisutna u regiji. I to poprilično, a od uvijek je to tako. Imaju, dakle, dogovore sa Malezijom, Singapurom, Australijom, SAD-om, vježbaju u regiji, imaju e, bazu u Bruneju. Dakle, također uporište u Singapuru je li potrebno da se tamo budu prisutni? Ma, to pitanje je bilo više retoričke e, prirode od strane ministra obrane, da kako bi se pokazala želja e, zemlje da se vrati u regiju, ali oni su već tamo prisutni. A tamo su prisutne i druge države članice. To samo po sebi ne bi trebalo biti problem. Primjerice, Francuska je tamo značajno prisutna. Evropska unija bi tu mogla izvući neku korist. Koliko želite reći, imamo tu interes. Evo vidite, tamo su Francuzi. Pogledajte njihovu pacifičku strategiju, ona je u skladu sa evropskim načelima. Usklađena, dakle, sa evropskim načelima. Mislim da bi to moglo ići na ruku jednima i drugima. Dakle, evo, to je neka vrsta nada koju imam. Zastupnica Gomez. Dakle, nuklearno pitanje, povlačenje iz sporazuma o razoružanju. U pravu ste. To je veliki problem. Ali povezala bih to sa početkom mog izlaganja. Tu se situacija još uvijek razvija. SAD se povukao. To, to podriva njihovo stajalište i traži da se tu vrate na scenu neki stari dionici poput Europe. Tu su regionalni igrači već jako dobro shvatili. Imamo mi neke svoje mane, ali ne širenje naoružanja, vladavina prava. Sva ova pitanja su duboko ukorijenjena u imidžu Evropske unije. I upravo zbog ovih povlačenja kojima svjedočimo, Evropska unija bi tu mogla imati važniju ulogu, ali moramo sa svoje strane preuzeti odgovornost. Hvala vam. Evo, skoro nam je isteklo vrijeme za ovu točku dnevnog reda. Zahvalila bih e, našim e, panelistima, naš supredsjedateljici Dubravki Šuici, što je evo surađivala s nama na ove dvije točke dnevnog reda. Dakle, zajednički dio sastanka s Afetom. Um, tu ćemo sada urediti dakle, predsjednički stol. Imamo još jednu točku dnevnog reda, dakle razmjena gledišta sa dakle šefom, predsjednikom Vojnog odbora Europske unije, dakle general Claudio Graziani za nekoliko minuta nastavljamo. Hvala još jednom našim panelistima i zaplješćimo im. Thank you once more.